Dame i gospodo, molim vas zauzmite svoja mjesta kako bismo mogli otvoriti zasjedanje, odnosno zajedničko zasjedanje s odborom za razvoj i odborom za e, proračune i naravno odborom e, za vanjske poslove. E, želim poželiti dobrodošlicu članovima odbora za vanjske poslove. Međutim, kod vas smo. Hvala vam što ste nam primili. Želim poželiti i dobrodošlicu članovima odbora za proračun. E, po treći put smo se sastali u da raspravljamo o E, planu za vanjska ulaganja. Želim zahvaliti Afetu što nas je primio i budući da se radi o posebnom izazovu e, tri su izvjestitelja, e, dakle gospodin Kukan kojeg danas predstavlja gospođa Manesku, gospodin Frunzulika i gospođa Gardija Zabal. Ta tri izvjestitelja su radila u duhu suradnje i danas će nam predstaviti svoj nacrt izvješća. Do 24. ožujka, dakle u petak, imate e, vremena podnijeti svoje e, amandmane o kojima ćemo glasovati 24. travnja. E, Odbor za proračune je u posebnoj situaciji zato što skupa sa ostalim odborima e, odlučuje o različitim izvješćima. E, fond za strateška ulaganja je e, tu bitan kao i isto tako morat ćemo revidirati i e, uredbu, financijsku uredbu, a e, radi se dakle o prijedlogu za Europski fond za održivi razvoj, odnosno FSD. FEFSD će sudjelovati u galaksiji sve većeg broja financijskih instrumenata Europske unije koje za cilj ima uvesti reda uz vođenje računa o načelima proporcionalnosti i dodatnosti i uz dakle pa, dužnu pažnju u odnosu na sva proračunska pitanja i uz suradnju su zakonodavaca. Sada ću e, dati riječ su e, predsjedateljici. Uh, Hvala vam. Ja bih svoju riječ prepustila su izvjestiteljima da nastavimo s ovom raspravom jer je već podosta kasno. Monsieur, monsieur Anders Gospodin Anders Wittisen. Uh, <clears throat> Hvala. U ime odbora AFET uh, želim svima poželjeti dobrodošlicu na ovaj treći zajednički sastanak vezan uz Europski fond za održivi razvoj. Nakon razmjene gledišta sa Europskom komisijom, dionicima i Europskom službom za vanjsko djelovanje, sada ćemo čuti što se mu kažu tri su izvjestitelja. EFSD je ključan dio vanjskog investicijskog plana kojim se želi djelovati na uzroke migracija, situaciju u Africi i europsko susjedstvo. Mi tu dakle odgovaramo na ove migratorne pritiske, želimo se osigurati da možemo ispuniti svoju zadaću. EFSD je dizajniran kao inovativni način djelovanja na terenu i fokusira se na razvoj privatnog sektora što je za pozdraviti. Želimo se osigurati da mm, donese dodatnu vrijednost uz već postojeće instrumente koji su na raspolaganju. Radujemo se prezentaciji su izvjestitelja u njihovom dakle, nastojanju da e, izmjene prijedlog, konsultopu na prijedlog komisije. Počet ćemo sa tri izvjestitelja. Oni su obavili sjajan posao radeći zajedno, dakle dva veća odbora, jedan manji, rečeno je moglo biti teško, ali izvrsno obavljen posao. Izvolite zastupnica Manesku u ime zastupnika Kukana. Hvala lijepo. Ja ću predstaviti bilješke e, zastupnika Kukana. On se ispričava što nije danas e, s nama. On e, pozdravlja dobru suradnju sa drugim izvjestiteljima u pripremi ovog nacrta izvješća u ime AFETA. On pozdravlja želju da se stvori financijski instrument za stimulaciju privatnog sektora u Africi, te namijenjen dakle socioekonomskom razvoju, da se pritom bavi dakle, i sa nekim razlozima za migraciju. Ključni izazov je potaknuti razvoj u privatnom sektoru, naročito najmanje razvijenim zemljama. Da bi se postignuo taj cilj, potrebna su sva tri stupa vanjskog investicijskog plana i možemo u svojim nastojanjima uspjeti, jedino ako ih poprati tehnička pomoć, ekspertiza i poboljšanje e, ulagačke klime u zemljama partnerima. E FSD jamstvo postaje nova komponenta ovog plana. Želimo ići dalje od postojećih instrumenta, dakle želimo potaći razvoj privatnog e, sektora. FSD bi trebao tu e, djelovati tamo gdje drugi instrumenti do sad nisu uspjeli i zato je od ključne važnosti da se on e, pravilno definira, da se primjenjuje načelo dodatnosti koji je u samoj jezgri ovog instrumenta. On djeluje putem identifikacije mogućnosti za ulaganje u različitim sektorima i izdaje financijska jamstva u slučaju operacija visokog rizika. Mi želimo ovdje privući i privatne investicije. Da bismo tome uspjeli potrebna je velika razina fleksibilnosti i otvorena suradnja sa međunarodnim financijskim institucijama, ali i jasan politički pravac. I zato u nacrtu izvješća pokušavamo ojačati upravljanje EFSD-om, uključivši ovdje i ulogu parlamenta, te dio usmjeren ka dakle, dodatnosti i odgovornosti. Ovi novi instrument će biti uspješan ukoliko ga mi ne prenatrpamo različitim prioritetima. Valja imati na umu da stvaramo instrument koji bi trebao stimulirati rast u privatnom sektoru i na taj način doprinijeti socioekonomskom razvoju afričkih zemalja. To je ambiciozan, dugoročan cilj i zato je važno zadati jasne prioritete od samog početka. Hvala lijepo. Thank Hvala gospodin uh, Frunzulika. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Moram reći da mi je bila čast raditi s kolegama iz eh, odbora za vanjske poslove i proračun i moram reći da sam zadovoljan sa ovim izvješćem. Mm, sa stajališta razvoja naša glavna dvojba je uključenje kriterija DAK e i eh, ljudska prava, e, izbjegavanje e, poreza e, i u tom smislu mi ćemo podnijeti neke amandmane kako bismo dodatno naglasili naše stajalište. Isto tako važno je naglasiti da je glavni cilj EFSD-a iskorjenjivanje siromaštva i smanjivanje nejednakosti što bi značilo borbu protiv glavnih uzroka migracija to znači da će ovaj fond dovesti do ulaganja u manje razvijenim zemljama. Mislim da je zato važno povećati sredstva za obnovljive izvore energije, klimatske promjene i učinkovitost resursa kako bismo e, bili u skladu sa našim obvezama preuzetima u Parizu. Isto tako mislim da je da su važne, e, da je važna uloga europskih e, delegacija u dopiranju do E, malih i srednjih poduzeća u zemljama u kojima to neće biti jednostavno. Isto tako e, važna, važna je uloga e, zajedničkog parlamentarnog odbora i moraju se financijski sredstva davati u lokalnim valutama. Na kraju želim reći da se pomoću EFSD-a neće financirati operacije koje su u domeni sigurnosti i naoružanja potpor, isto tako e, potpora nuklearnoj energiji nije u skladu sa konvencijom e, ILO-a, e, jer bi to moglo dovesti do negativnih učinaka u partnerskim zemljama. Isto tako neće se financirati operacije koje bi mogle dovesti do raseljavanja stanovništva ili do drugih vrsta kriza. Radujem se e, daljem radu na ovom izvješću jer se radi o vrlo važnoj temi. Hvala lijepa. Gospođa Gardija Thabal, izvolite. Za proračun e, za odbor. Hvala najljepša. Poštovani predsjedatelji, biti ću kratka zato što ova izvrsna suradnja između e, sva tri e, izvjestitelja, znači da nemam puno posla. E, dozvolite mi samo tri opća komentara u skladu sa duhom e, u kojem smo surađivali na ovom tekstu. Mi smo u velikoj mjeri Eh, htjeli podržati eh, komisijni pristup, jedino smo htjeli ući u malo više detalja i dodati neke stvari koje smatramo da nedostaju u inicijalnom prijedlogu. Htjeli smo eh, pojačati investicije u zemljama u susjedstvu i u istočnoj i južnoj Africi. Mislimo da je dobar Isto tako mi htjeli smo ojačati e, jamstvo e FSD-a e, koje je odličan alat. plan za vanjska ulaganja ima tri stupa, FSD je samo jedan od ta tri stupa. Mi želimo dati pravu važnosti drugim dvaju stupovima i premda oni nisu dio ove uredbe, htjeli smo unijeti upućivanja na drugi i treći stup. Što se tiče prijedloga od komisije, E, u odnosu na koje smo mi htjeli više detalja. Razradili smo definiciju dodatnosti, odnosno načela dodavanja aktivnosti. Mislimo da je ta definicija preopćenita i dodali smo dvije linije, jedna koja se ostoji, odnosi na kriterije za održivi razvoj, a druga koja se odnosi na rizik. Evo te dvije komponente će nam pokazivati da li se daista e, radi o situaciji u kojoj postoji dodatnost E, zatim isto tako htjeli smo bolje e, definirati ciljeve ove policije, politike i kakvi se instrumenti mogu koristiti. Isto tako htjeli smo malo dodatno razraditi sve što se odnosi na upravljanje, odnosno operativne odbore. Isto tako smo htjeli e, dodatno precizirati kriterije za korištenje ovog instrumenta. Isto tako smo dodali takozvani scoreboard e, koji e, je nešto za što smo dobili ideju na temelju rada u odboru za proračune na EPSI-u. Isto tako htjeli smo dodatno razraditi evaluaciju i odgovornost. Isto tako smo e, htjeli fokusirati se na učinak projekata koji će dobiti financiranje od strane FSD-a. Isto tako smo htjeli pojasniti e, e, odredbe o jurisdikcijama koje ne surađuju. Kroz naše amandmane smo dakle samo pokušali popraviti prijedlog komisije s kojim se u načelu slažemo. A sada možemo čuti doprinose e, zastupnika koji će sigurna sam još dodatno popraviti ovaj tekst. Hvala trima izvjestiteljima. Sada ćemo riječ dati izvjestiteljima u Svijeni iz drugih klubova. Za početak gospođa Hautala. Hvala, pokušat ću biti kratka. Vidim eh, da između tri odbora i tri izvjestitelja eh, je došlo do eh, brojnih konvergencija u prethodnim tjednima i mjesecima. Na tome vam hvala. Mislim da je postalo jasno da ovaj fond moramo promatrati u odnosu na dva druga stupa plana za vanjska ulaganja. Mnogi dionici su naglašavali važnost e, dijaloga o politikama i e, tehničkoj e, pomoći koja je daleko od toga da je samo tehnička. Dakle, nalazimo se u situaciju u kojoj možemo izroditi zaista inovativni instrument za razvoj koji je zaista u skladu s našim ciljevima za razvoj. A jamstvo FSD-a zaista može biti može imati pravu dodanu vrijednost. Imam e, pitanja za komisiju. Rečeno nam je da e, postoje izvješća o instrumentima za spajanje e, i pokazuje se možda da ti instrumenti za spajanje nisu bili najuspješniji. Dakle, što možemo očekivati od tog izvješća? Drugo pitanje, hoćete li prihvatiti prijedloge izvjestitelja o tome kako da eh, postignemo pravu dodatnost financiranja? I treće, možete li nešto reći o tome eh, za koga da otvorimo, odnosno za koga trebamo otvoriti taj fond? Samo za europske institucije ili i za druge dionike? Evo, to su bila prva pitanja. Kasnije ćemo e, dati vremena za odgovore. A sada gospođa Jaten Maki. Thanks. Hvala. Poštovani kolege, kao što je već rečeno, klimatske promjene su jedan od ključnih, e, odnosno e, glavnih uzroka migracija. I sigurna sam da će taj e, temeljni uzrok nastaviti uzrokovati migracije u budućnosti. I zato mi nije jasno zašto migracije nisu više na e, popisu prioriteta komisije u odnosu na ovaj e, instrument. Imam jedan primjer, to je Sirija. Klimatske promjene su pozadina migracija i iz Sirije. Naravno, rat je najveći faktor, ali osim e, rata, glad ljude tjera da se sele od mjesta do mjesta. Još jedno važno pitanje je novac. Teško je razumjeti da komisija predlaže da samo 20% EFSD-a treba e, usmjeriti na klimatske promjene a Europska investicijska banka je postavila e, cilj od 33%. Ja bih voljela misliti da bi i naš cilj trebao isti, odnosno 35%. Treće pitanje o kojem sam htjela govoriti. Prijedlog će E, uzeti dio omotnice od politike za susjedstvo. To bi moglo se činiti logičnim, ali znamo da već i sada tamo nema dovoljno novca. Zato bih htjela postaviti sljedeće pitanje. Bi li moglo biti moguće da novac uzmemo od politike za proširenje i iz tih instrumenta? Zato što Mm, mislim znam da je proširenje važno, ali u ovom trenutku se zapravo ništa ne događa zbog situacije u Turskoj i možda svugdje drugdje. Evo to su tri konkretne e, pitanja koja sam htjela e, spomenuti. Hvala, gospođo Lezing. Hvala lijepa. Ne bih sada e, željela detaljno ulaziti u sve segmente ovog fonda. Imam jedno pitanje. E, ja sam u svom stajalištu govorila o ulozi privatnog sektora i sastala sam se s brojnim udrugama koje su mi uvijek iznova isticale da ima previše europskih sredstava koje na koncu završavaju u Europskoj uniji kod europskih stručnjaka, a ne u zemljama programa. Dakle, ostaju u ovim zemljama. U akciji A govori se o 61% razvojne pomoći koja se na koncu vraća u zemlje donatore. Mi ovdje govorimo o jamstvenom fondu. U konačnici radi se o jačanju privatnog sektora, u sklopu razvojne pomoći. Ja se pitam međutim u kojoj mjeri e, to može dovesti do održivog razvoja određenih područja u ciljnim zemljama. E, koje bismo mehanizme mogli pronaći? E, ja razmišljam, o tome koje amandmane podnijeti kako bismo iznašli mehanizme koji će nam pomoći da spriječimo taj povrat sredstava jer ne bismo smjeli imati ovakav poslovni model. Jer e, zapravo osiguravamo nešto što traži privatni sektor u zemljama koje su donatori, a time se ne potiče gospodarstvo u ciljnim zemljama. Ono što mi je ovdje Posebno važno eh, je staviti naglasak na pomoć i za samopomoć. To je ono što treba uzeti u obzir. Recimo, programi opismenjivanja bi se trebali poticati ili neki slični programi koji će onda omogućiti ljudima u tim zemljama eh, da samostalno eh, bolje mogu raditi i sudjelovati u gospodarstvu zemlje. U konačnici uvijek se postavlja i pitanje e, pravedne trgovinske politike i njezinog poticanja u sklopu različitih programa. E, trebamo li se previše oslanjati na potporu privatnog sektora? Hvala. Hvala, gospodine Ponga, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prije svega htio bih zahvaliti su izvjestiteljima na obavljenom poslu i želim reći da se slažem e, u načelu sa njihovim e, stajalištem, odnosno stajalištem e, su izvjestitelja, međutim htio bih vas tu podsjetiti na neke stvari, primjerice na nužnost da između Europske investicijske banke i e, komisije imamo um, okvirni sporazum o upravljanju EFSD-om e, u dogovoru s državama članicama. I posljednje, važno je da se odgovori na ciljeve održivog razvoja i da moramo poštivati načela efikasnosti pomoći iz Buzana. Hvala. E, gospodin Görens. Da, ovaj fond je izvrsna ideja. Ne znam kako nismo prije dobili tu ideju, jer ako će to dobro funkcionirati, e, ako investicije e, e, budu dobro funkcionirale, neće nam trebati garancije. Zato ako dakle napravimo te ulogu budućnost, ako budemo inteligentno ulagali, puno toga možemo postići sa vrlo malo sredstava. Prvo. Drugo, prednost ovog fonda će nam pomoći da time što ćemo poticanjem ulaganja učiniti to da novac koji često napušta zemlje u razvoju kako bi došao nama E, će se kompenzirati na određen način investicijama u njihovim zemljama. E, dakle, osim stvaranja novih radnih mjesta, uzdrmaćemo, prodrmaćemo e, investitore. Država ne može sve učiniti, komisija ne može sve učiniti, ali u privatnom sektoru ima novca. Isto tako ima i novca u Africi. Partneri Europske unije E, isto tako e, komercijalne banke na licu mjesta, Europska banka za investicije, Afrička banka za obnovu i razvoj. To su e, vrlo korisni partneri zato što ako postoji kriza likvidnosti u Europskoj uniji to ne znači da je takva situacija i u Africi postoje sredstva i postoje načine da ih se mobilizira. Treće prihvatljivost odnosno kriteriji za prihvatljivost e, OECD DAKA. E, tu uopće nisam zabrinut zato što novac koji će e, se ulagati kroz ovaj fond pokazuje da e, naravno nije da neće biti neuspjeha jer investicije uvijek mogu e, biti neuspješne ali mislim da e, ovakva vrsta investicija mogu biti prihvatljive puno više nego jednostavno zaduživanje od strane tih zemalja i često se zajmovi obični zajmovi pokazuju kao pomoć u razvoju a ponekad ta pomoć u razvoju ide jednostavno u e, džepove korumpiranih e, političara. To treba jasno reći. zato mislim da prihvatljivost u smislu e, OECD-ovih kriterija ne bi trebala biti problem. Nadalje, zemlje kojima je najhitnije potrebno ulaganje su zemlje koje su u najlošijoj poziciji za privlačenje investicija i e, tu će naše garancije, naše jamstvo igrati važnu ulogu. Dakle, ovaj program koji se čini tehničkim, odnosno tehnokratskim, e, zapravo treba jako političko vodstvo i e, moje pitanje za komisiju je ne bi li bilo dobro možda korisno E, napraviti popis e, popratnih mjera koje bi mogle e, dodatno oploditi te investicije. Što mislim pod tim dodatnim mjerama? U nekim zemljama je upravljanje takvo da niti jedan, odnosno vlada je takva da niti jedan investitor ne bi preuzeo te rizike. Možemo li dakle pregovarati s tim zemljama u kojima postoji previsok i trajan rizik da bi se koristila jamstva, možemo li u skladu s tim što se dogodilo 70. i 80. godina u europskim e, zemljama, čak i u Belgiji, dakle e, posebni programi investicija, znači posebni aranžmani između Europske komisije i e, trećih e, zemalja kako bismo zaštitili te investicije. Dakle, da pribjegnemo specijalnim aranžmanima koji bi e, i u konačnici imali pozitivan učinak na upravljanje u tim državama. Jean Artui je malo čas rekao Eh, spomenuo galaksiju van instrumenata koje financiraju s jedne strane proračun, s druge strane države članice i gdje postoji pravi problem kontrole. A mislim da nam pravo političko vodstvo koje eh, dostojno političko vodstvo bi osiguralo eh, da E, smanjimo rizik e, neuspjeha za ovaj fond i zato tražimo od komisije da tom fondu da jednu jasnu strukturu vodstva. Hvala na kraju e, ponovo gospodin Frunzulika u ulozi izvjestitelja u sjeni, odnosno mijenja izvjestitelja u sjeni, Azafet. Hvala lijepa. E, što se tiče socijaldemokrata, izvjestiteljica kaže da su najvažnija pitanja navedena u izvješću. Gospođa Post kao izvjestiteljica u Sjeni zadovoljna je time što se upućuje na članak 21. ugovora o funkcioniranju Europske unije. E, jako je važno da se u sklopu ovog fonda radi na promicanju ljudskih prava, demokracije, mira, vladavine prava, a jer jedino u mirnom okruženju može doći do napretka i međunarodne sigurnosti. Pritom se moramo nositi sa migracijskim pritiscima. Izvjestiteljica u Sijeni podsjeća da migracija kao takva ne bi trebala predstavljati problem. Ljudi trebaju imati slobodu odlaziti iz jedne zemlje u drugu, ali ne bi smjeli biti prisiljeni odlaziti zbog nepoštivanja ljudskih prava ili zbog ugroženosti vlastitog života. Upravo zato smatramo da ovaj fond mora biti instrument E, za razvoj i za e, poštivanje ljudskih prava i promicanje temeljnih vrijednosti. Osim toga, ona smatra da je iznimno važno osigurati uključenost e, organizacija civilnog društva, a taj proces mora biti transparentan. Što se tiče amandmana upućivanje na članak 21. je dobro, ali nije dovoljno. Iz iskustva smo vidjeli da eh, je mandat eh, Europske investicijske banke takav da primjena članka 21. ne znači automatski da eh, se adekvatno uzima u obzir učinak e, na ljudska prava i zato predlaže dodatni odlomak e, prema kojem služba za vanjsko djelovanje treba e, imati okvir za procjenu sukladnosti s člankom 21. Rodni aspekt se spominje u izvješću, ali bi bilo dobro ukoliko bi se istaknuo. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sada prelazim na komisiju. Gospođa Martinova je prva na redu. Svatko od vas ima samo dvije i pol minute na raspolaganju. Imamo tri govornika. E, svatko od vas samo dvije i pol minute. Dobro, pokušat ćemo e, sasvim kratko. Moje ime je Katarina Maternova e, kao prvo, e, velika hvala Europskom parlamentu na brzini i konstruktivnom pristupu, posebno u sklopu rada tri odbora. E, veliko hvala na sudjelovanju u sastancima. Doista cijenimo e, vaš sustav proširenja i na druge e, zemlje. Zahvaljujemo na ovim amandmanima koji će biti korisni u budućnosti. Osim toga, doista cijenimo e, tekst koji ste predložili u odnosu na element dodatnosti. Smatramo da je to vrlo važno. U razgovorima sa subjektima iz privatnih sektora došlo je do izražaja da bi to doista mogla biti kvalitetna izmjena. Cijenim E, komentare gospodina Gorensa. Da, to je nešto čega smo se ranije i sami trebali sjetiti, ali sada idemo iskoristiti šanse koje postoje, posebno u sklopu mandata koji postoji. U razvojnom svijetu trebamo prijeći s milijardi e, na bilijune, a to možemo učiniti jedino ako uključimo privatni sektor e, i zato dodatnost e, može biti presudna. I upravo je to važno u cijelom IP-u. Moraju postojati popratne mjere. Ako toga nema, ne možete imati pravce djelovanja koji su dovoljno pripremljeni, ne možete imati dovoljan broj projekata projekata u pripremi. Upravo zato drugi stup tehničke e, potpore za pripremu projekata i treći stup i tehnička potpora za treći stup, a tu je riječ o investicijskoj klimi i širem okruženju, upravo to je iznimno važno. Iako oni nisu tehnički gledano sastavni dio zakonodavstva, vrlo su važni u globalnom kontekstu. E, što se tiče privatnog sektora, e, mi bismo molili e, primjenu fleksibilnosti. Kriteriji ispunjavanja uvjeta, kriteriji prihvatljivosti e, i dodavanje brojnih uvjeta e, važni su. Međutim, ako želimo biti učinkoviti što se tiče novog instrumenta i njegove primjene i uključenosti privatnog sektora, bojim se da bi to bilo u suprotnosti sa ciljevima imali bismo previše priloga, smjernica, e, previše dokumentacije. To bi možda moglo zastrašiti neke od subjekata iz privatnog sektora. Molim vas e, da i to imate na umu. A isto se odnosi i na tablicu pokazatelja. U EFSI-u sa vanjskim investicijskim planom e, to je moglo funkcionirati. To je bio financijski plan i imali smo jednu instituciju, ali sada imamo jako puno subjekata i različita politička, okruženja i stup treći i stup drugi i jako je sad to teško svesti na određene brojke i pokazatelje imati jednu tablicu na koju bismo se mogli oslanjati. E, I zato molimo razumijevanje i fleksibilnost. imala bih e, još dvije stvari koje želim istaknuti. Moji kolege govorit će o drugim stvarima. Kao prvo što se tiče preferencije Europske unije, prijedlog Europske komisije je otvoren. Do nekih preferencija došli smo kroz vijećanje vijeća. Želimo biti otvoreni budući da postoji jako velik broj međunarodnih inicijativa i moramo imati kvalitetnu koordinaciju. Osim toga, kako bismo bili učinkoviti, e, svi moramo aktivno i otvoreno sudjelovati, posebno što se tiče e, nerazvijenih zemalja, zemalja zahvaćenih sukobima, nema puno subjekata koje možemo obuhvatiti. I e, zadnje pitanje, možemo li preuzeti sredstva iz e, elementa proširenja? E, mislim da postoje oni koji savjetuju što se tiče situacije na Balkanu koji bi bili protiv toga. Hvala. A sada u ime DigiDevko gospodin Vidal. Hvala lijepa. Uvažena predsjednice, uvaženi zastupnici, e, slažem se s Katarinom i zahvaljujem na poboljšanjima koja ste predložili. I iz je očito koliki ste trud uložili. Želio bih se osvrnuti na nekoliko postavljenih pitanja. Kao prvo, e, u izvještajima o spajanju, takozvanom blendingu, imat ćemo procjenu krajem ožujka. E, I tu ne postoji negativna ocjena zapravo e, ima puno toga pozitivnog što se tiče odluke da krenemo s novim korakom. Nakon 7-8 godina e, rezultata ostvarenih e, u spajanju sada imamo drugačiju brzinu. Element dodatnosti je presudno pitanje. Mnogi od zastupnika govorili su o tome E, što učiniti kada postoje poteškoće sa investicijama. Upravo je to svrha investicijskog plana. E, osigurati poticaje, jer ponekad pripremne aktivnosti nisu dostatne, ali ipak treba pokušati osigurati investicije u tim segmentima. I zapravo popratne mjere o kojima je govorio zastupnik Görens e, i drugi, e, te popratne mjere iznimno su važne i zato imamo tri stupa, ne samo financijski inženjer, nego postoji i stup diplomatskih i političkih odnosa. A to su zapravo osnovne polazišne crte, a postoji i stup e, razvojne politike. Tu se radi o dijalogu, ne samo što se tiče poslovnog okruženja, nego i što se tiče drugih pitanja kao što je pravosuđe, vladavina prava, korupcija, Dakle, politički dijalog i politički aspekti dijaloga podjednako su važni kao i financijski aspekti. A komisija ima ove jedinstvene vještine sa tri stupa, politički e, e, razvojni i financijski, a to je kombinacija koju možete pronaći samo u komisiji. Tu tražimo rješenja, primjerice što se tiče posebnih investicijskih zona. Ne postoji tu jedno jedino rješenje kojim bismo mogli riješiti sve probleme, međutim ova variabilna geometrija nam može omogućiti određena rješenja. Zaključio bih na način eh, da istaknem da stvarna politička struktura predstavlja jamstvo da eh, ćemo poštivati političke ciljeve ovog plana i doista pokušavamo aktivirati element dodatnosti u različitim područjima. Zato nam trebaju svi financijski subjekti, sve financijske institucije, počev od Europske investicijske banke. Međutim, otvoreni smo za sve europske subjekte pa i šire. Ukoliko europski subjekti ne budu imali dovoljan broj prijedloga e, što se tiče nedostatne razine investicija, morat ćemo pribjeći drugim partnerima i upravo tu se radi o uključivanju e, zadovoljavajućeg broja partnera kako bismo ostvarili očekivane rezultate. Hvala. I zadnji, ali ništa manje važan, Izvolite. Hvala lijepa. E, želio bih ovdje nešto istaknuti. S obzirom na komentare koje smo danas čuli, e, ovaj instrument e, moramo tretirati kao instrument za rješavanje problema u zemljama koje su najmanje razvijene. E, cilj je doista potaknuti i privući investicije e, na područjima e, gdje inače ne bi došlo do investicija. To je jako važno. Naravno da tu ne možemo biti krajnje preskriptivni, međutim ciljevi su ono na čemu trebamo raditi. Druga stvar, mislim da su vaši prijedlozi dobrodošli u smislu jačanja onih e, elemenata koji se odnose na društvenu odgovornost poduzeća, odgovorno poslovanje, poštivanje ljudskih prava, i tu je važno poštivanje postojećih konvencija, preporuka i smjernica, jer svakako ovdje se radi o poticanju održivog razvoja i promicanju razvoja koji će na koncu dovesti do napretka i na političkoj razini. Neću sada ponavljati ono što je već rečeno i govoriti o tome koliko je važno političko upravljanje ovim instrumentom kroz eh, delegacije Europske unije, kroz naše institucije. I na posljedku bio je komentar o, koji se odnosio na rizik da će sredstva koja su isplaćena e, umjesto da ostanu u ciljnim zemljama biti na koncu vraćena u zemlje e, iz kojih dolaze donatori. E, da, tu postoji rizik, ali moramo biti svjesni i ekonomske diplomacije. Mi možemo osigurati mogućnosti za projekte održivog razvoja u ciljnim zemljama, ali isto tako e, to dovodi do mogućnosti za zapošljavanje i rast naših vlastitih poduzeća. Tu mogu spomenuti i sektor zelenog gospodarstva u kojem e, europska poduzeća imaju čelnu ulogu. E, dakle, rok za podnošenje amandmana 24. ožujka u podne. Hvala. Hvala. Mislim da je ovaj instrument izvrsna poluga za razvoj i za hvatanje u koštac sa izvorima migracija, sa razlozima eh, za migracije. Međutim, mm, mislim da bi vijeće i komisija mogli eh, reći kakav je to opći cilj za mobiliziranje ovakvog instrumenta, zato što postoje različiti instrumenti, i o tome smo baš govorili jutros e, u odboru e, za proračun, sve je to jako interesantno, ali to nije čitljivo za naše građane, a europljani moraju, žele shvatiti, žele vidjeti da Europska unija na konkretan način odgovara na e, njihove probleme, njihova pitanja, primjerice borba protiv migracijskih e, tokova. međutim, financije i jamstva nisu sami po sebi dovoljni, potrebno je da pošaljemo i ljudstvo na teren e, kako bi smo kroz sve moguće e, kanale pomogli zemljama kojima želimo pomoći da postignu svoje ciljeve. Možemo sada zaključiti sastanak. Zahvaljujem konferencijskim prevoditeljima što su ostali.